Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. E... Čekamo gospođicu Nibler. Mislim da ćemo morati možda pričekati koji trenutak njezin dolazak. Eh, non possiamo cambiare l'ordine del giorno. Ne možemo promijeniti eh, naš plan i zato eh, ću naglas, zato ću na, odgoditi sve na pet minuta. Riprendiamo. Dicevo, la Nastavljamo. Dakle, najavljujem izvješće gospođice Nibler o politici Europske unije na području svemirske industrije. Ako je gospođica Nibler e, spremna, onda imate riječ na četiri minute. E, hvala lijepo, e, gospođo predsjedavateljice, potpredsjednica Europske komisije, drage kolege. U mnogim njemačkim novinama danas možete pročitati da EADS e e, će e, otpustiti mnoge radnike. i Schleisheim u, Minhenu bit će u potpunosti zatvoren, što znači da su opet zaposlenici pod rizikom. Međutim, oko 400 podizvođača e, u svemirskoj industriji su prisutni. Imamo više od 400 tvrtki e, koje su povezane i koje bi zapravo mogle raditi na satelitskom navigacijskom sustavu i na svemirskoj tehnologiji ako imaju ugovore. Međutim, to nije slučaj, odnosno on nemaju ugovore za budućnost. Iako često Zaboravljamo činjenicu da je svemirska industrija donijela veliki napredak društvu E, postoje e, mnogi proizvodi koje svakodnevno koristimo, koje su na izravan ili neizravan način povezane e, sa tom utrkom u svemiru, kao što su, na primjer, navigacijski sustavi, zatim i e call sustav, zatim tu su televizija, pa čak i poljoprivreda kao što su geolokacijski podaci. Dakle, vrijeme je da se pozabavimo pitanjem financiranja. To je jedan od najvećih problema svemirska industrija. Veliki dio, velika količina investicija potrebna je u ovom području. Dakle, investicije e, su, velike investicije su potrebne i mnogo tvrtki se ne želi upustiti u ovakvu vrstu e, investicija e, zato što ne znaju hoće li im se investicije u konačnici isplatiti. Dakle, E, trebamo e, biti sigurni da imamo dovoljno sredstava koji su dostupne za, e, inovacije i za razvoj industrije u svemirskom području. Također trebamo biti sigurni da će Europska unija, Europska svemirska agencija i države članice zajedno surađivati, da će napraviti neku vrstu plana rada između današnje godine i 2020. godine E, i što bi omogućilo kompanijama da se pripreme za investicije. E, dakle, e, Europa želi ambiciozan svemirski program. Trebamo se držati toga. Kako bi se Galileo koristio kako je potrebno, on treba biti spreman također što je prije moguće. Zatim se trebaju istraživati različite vrste satelitske navigacije. To je jedini način da smanjimo svoju ovisnost o drugim zemljama u svijetu naravno u toj utrci e, u svemiru. E, također trebamo osigurati da naša vlastita svemirska industrija ostane konkurentna. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Sada dajem riječ e, gospodinu Kelliju. Svemir je tema koja mnoge fascinira, ali tu fascinaciju ne ne dovedu toliko daleko da bi investirali u tu industriju. Oko 30.000 tisuća radnika djeluje u ovoj industriji. Ovo je industrija s velikim potencijalom, ali to je industrija koja zahtjeva veliko istraživanje i razvoj i naravno financiranje. Imamo programe poput Kopernika i Galileja no da bismo dobili i ostvarili puni potencijal trebamo više investirati. Sada imamo Indiju i Kinu i SAD koji su, ispred, nas, a Europska unija bi trebala e, malo požuriti u tom smislu. A e, što se tiče internog tržišta, e, također trebamo uzeti u obzir potencijal ove industrije. U mojem okrugu je nedavno osnovana kompanija koja vrlo brzo napreduje i koja se bavi satelitskim nadzorom šuma diljem svijeta. Toliko detaljno da mogu doslovce nadzirati i promatrati svako stablo i njegovu veličinu i visinu i što se s njim radi. Mislim da su investicije u svemirskoj da su potencijalne investicije u svemirsku industriju jako važne i mogu nam puno donijeti u budućnosti. Hvala lijepo. E, hvala lijepo, gospodine Hart. Hvala lijepo. U mom okrugu se razvija tehnologija koja nam omogućava da testiramo Einsteinovu teoriju relativnosti koja nam pomogućava da pratimo mliječni put i tako dalje. Dakle, jako e, koliko mora biti važan taj doprinos Europske unije svemirskoj industriji ako želimo pobijediti u utrci u svemiru. Dakle, ja pozdravljam činjenicu da pozdravljam činjenicu da će Velika Britanija ostati ključna u ovom e, sektoru. Nadam se da da će kompanije ostati prisutne i i podržavam postizanje ovog cilja. Hvala, gospodin Correira. Hvala e, izvjestitelju, izvjestiteljici. E, nužno je da vodimo stabilnu politiku u e, svemiru, sektorskom, svemirskom sektoru e, kako bismo ostali konkurentni na e, svjetskoj razini. Programi, Kopernik, programi Kopernik i Galileo su prioritetni i to je dobar primjer konkurentne politike u okviru, u okviru koje se vodi, e, vode mnoga izdraživanja. U okviru programa Europa 2020 e, svemirska industrija prepoznata je kao važna grana koja e, može pomoći naš Europskoj uniji u vremenima krize i moramo je dati veću podršku. Edinga. Hvala povjerenica Reding. Uh, Hvala. Za početak hvala gospođi Nivler na vrlo važnom izvješću za vrlo važnu industriju jer svemir je ključan za evropsku ekonomiju i taj sektor zahtjeva inovacije, tehnološku organizaciju i odličnost u tom pogledu i upravo iz tog razloga 11 milijardi eura u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru bit će posvećeno za svemirske programe Galileo, Kopernikus ili svemirsko istraživanje. Velik dio tog novca otići će na razno razne aktivnosti s tim u vezi i nastojaćemo da se to na najučinkovitiji način iskoristi. Dobra koordinacija od ključne važnosti, zemlje članice, Europska komisija, Europska svemirska agencija i drugi su važni u osiguravanju koherentnosti programa i općenito koherencije u trošnji tog novca. E, slijedom nedavne komunikacije Europske komunikacije uspostavi dobrog odnosa između Europske unije i Europske svemirske agencije. Ovo je također vrlo relevantno. E, gospođa Niborg je u pravu kada naglašava važnost međuovisnosti u Europi i važnost razvoja adekvatne tehnologije i zadržavanja konkurentske pozicije u svijetu. I na nižim razinama također moramo biti vrlo oprezni. Komisija to čini ne samo u okviru pregovora o trgovinskom partnerstvu između Unije i SAD-a, već isto tako i dugoročno kako bi se ovo pitanje našlo na dnevnom redu i u drugom dijelu iduće godine. Nadalje, Važno je i pitanje satelitske komunikacije. S tim u vezi predložili smo čitav niz mjera kojima je za cilj razvijanje ovog tržišta, uključujući i usluge. I poduzimamo akcije e, diljem relevantnog e, spektra, a isto tako to ćemo popratiti i regulatornom djelatnošću. Hvala lijepa. Rasprava o ovoj temi je završena. Glasovat ćemo u 11.30 sutra. I tako smo evo došli do izvješća Prust, Cars 2020.